izboru gospodina Mihaj Turčanu 2. ožujka 2015. On e, zamjenjuje gospodina Eduarda Raula Helviga. Nadležne španjolske vlasti obavijestile su me o izboru gospođe stefanije Torres Martinez od 25. ožujka. Ona zamjenjuje gospodina Pabla Ečenike Roba. Parlament prima na znanje izbor ovo dvoje kolega. Ja im želim dobrodošlicu i podsjećam da ih sada po, e, pod uvjetima određenim e, poslovnikom e, imaju pravo sudjelovati na svim sastancima parlamenta. Odbor Juri